Nakon prekida zasjedanja u srpnju e, zajedno sam sa predsjednikom vijeća potpisao osam zakonodavnih akata koji su prihvaćeni. Naslovi tih akata bit će sadržani u zapisniku uz ovo, ovu sjednicu.